Kao prvo bih htio da usvojimo dnevni red. Nema primjedbi, onda je dnevni red usvojen. And so we can proceed... Uh, I onda možemo prijeći na točku broj 2, točku 3 i točku 4 na dnevnom redu. Kao što znate, Tu je radi o izboru drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika. Vrlo mi je drago što sada možemo krenuti s time kako bismo završili sastav odbora. Kako bi odbor postao potpunosti funkcionalan. i kako bi mogli izvršiti naše institucionalne obveze i odgovornosti. Nemam vas podsjećati na to zašto smo morali e, ukinuti, prekinuti sastanak e, predsjedništva, zato što smo imali novo pravilo koje nismo još u potpunosti ugradili u e, politički dogovor između klubova zastupnika i stoga nismo mogli u potpunosti dovršiti sa izborom e, potpredsjednika prema pravilu 241. Mislim da sada možemo krenuti s time. Moram imenovati zamjenike koji su ovdje i zamjenjuju punopravne članove. Za SND Eva Kali zamjenjuje Katalin Ivan, Tibor zamjenjuje Pola Tanga, Simona Bonafé zamjenjuje Morganova. Za EKR e, imamo zamjenika za gospodina Luke, za Alde Bijelnik zamjenjuje Koruva Neuvenhoizen. Nemam nikakvih drugih zamjenika na popisu. Sada možemo provjeriti imamo li kvorum kako bismo mogli valjno glasati. Da, Sven, izvoli. Malo sam sada zbunjen. Ništa što se tiče sadržaja, samo želim izbjeći da nas se pravno kasnije dovede u pitanje. Koliko svačam prema pravilima, zamjenski članovi moraju biti e, zamjenski članovi za ekon ili to može biti bilo koji zastupnik parlamenta jer ne želim da se kasnije taj rezultat e, ospori, to bi bilo bez veze. Kao što znate, postoje mogućnosti. To se predviđa za glasanje, pa prepostavljam da se to predviđa i pravilima za izbor. Uzgled vidim da su ovdje svi članovi Ekona. Ne znam, oni koji su ovdje u svakom slučaju nisu iz te kategorije koju ste spomenuo i izgleda da, barem koliko sam ja pročitao, da su to sve zamjenski članovi odbora Ekon. To je rasprava koju možemo održati kasnije. I sada kada smo provjerili kvorum, tražim imenovanja kao prvo, za mjesto drugog potpredsjednika. Imamo li prijedloge? Prevanš Beres izvoli. Hvala. Ja bih htjela predložiti Petra Simona za to mjesto. Hvala. Imamo imenovog kandidata. Slaže li se kandidat sa tim imenovanjem? Da. Ja znam da je taj kandidat e, punopravni član odbora EKON te da je ispunio izjavu o financijskim interesima, pa ga možemo izabrati reklamacijom. Congratulations and Čestitke i možete nam se pridružiti gore na panelu. Now we proceed uh, for the election of the... Sada prelazimo na izbor trećeg podpredsjednika Ima li netko neki prijedlog? Izvolite. Ja bih htio da... Ja bih htjela da Case Winburn bude kandidat. Hvala, slažili se kandidat s time. Ona je punopravna članica odbora Ekon i da je valjano ispunila izjavu o financijskim interesima, pa i nju možemo izabrati aklamacijom. Congratulations, Kay, and thank you. Čestitke Kay i hvala vam. Da, pozivam te da nam se pridružiš na panelu. And now I will call for nomination for the election of the fourth vice chair. A sada tražim prijedloge za izbor četvrtog potpredsjednika Burkarte, Predsjedniče, u ime kluba zastupnika Pučana mi želimo predložiti e, kolegu gospodina Ludeka Niedermayera za to mjesto. Hvala, slaže li se kandidat s time? Znam da je on punopravni član odbora Ekon, te da je valjno ispunio izjavu o financijskim interesima. Čestitke. Excellent. Now with the full bureau. Izvrsno, sada kada imamo potpunjeno predsjedništvo. Možemo nastaviti. Prelazimo na točku broj 5, to su priopćenja predsjednika. Imam najnove informacije o trenutnim tijelima. Treći tijalog o sekuritizacijama se održao u utorak i to ovaj tjedan, 7. ožujka. Imali smo značajan napredak vezano uz eh, dosije CR i uz eh, sustav povezan s time izloženost e, sekuritizaciji i i ostala pitanja, ali treba ćemo se još više usuglasiti e, o konačnih stajališta po pitanju mezanice sekuritizacije i rizičnim transferima. Prelazim na STS, e, tu smo opet ostvarili napredak vezano uz okvir za STS, ali su zakonodavci su imali različita mišljenja kada se radi o postupku e, certificiranja i uloge trećih strana prije svega vezano uz to te nadzor nad e, e, STS sekuritizacijama. Što se tiče zadržavanja rizika, tu smo više ušli u detalje i suznakovice su se suglasili oko metode da zajedno radimo na paketu mjera s kojim bismo suglasili naše mjere i stabilnost na tržištu sekuritizacije. E, isto tako približile su se stajališta obih zakonodavaca jer smo se usuglasili oko e, repozitoriju za podatke vezano uz tržište sekuritizacije, ali e, treba će se raspraviti o daljnim detaljima za nadzorni regulatorni okvir koji će se primjenjivati za takve repozitorije. Dakle, to je dalje potrebno, ali mi smo se ipak usuglasili opet oko metode i komisija je tu dala vrlo konstruktivne doprinose tijekom e, pregovora. E, najzad politička razina je odobrila e, i jedan dio tehničkog rada na ovim dosjeima Što se tiče trijaloga o EFRI, tu smo rekli da ćemo proširiti financiranje Europske unije za EFRA te smo postigli dogovor. Nekoliko amandmana parlamenta su prihvatile stranke u trilozima, E, tu se traži od EFRA da još više izvještava komisiju što se tiče zaklade e, IFRS-a e, i samog EFREGA i još jedne druge organizacije. Čestite gospodinu Stolojanu, a konzultacija odbora predviđa se za sastanak 22. ožujka. Sada prelazimo na šestu točku, istovjetno steče zemlje. Imamo razmenu gledišta s Europskom komisijom i europskim nadzornim tijelima. Htio bih pozdraviti Oliveru Monsanu, on je glavni direktor e, opće uprave FISMA i e, isto tako i trima predsjednicima naših nadzornih tijela, Andrija i Barčeja, gospodin Gobardino, koji je tu kao predsjednik ESME. Mislim da je ovo vrlo važna i pravovremena rasprava i da se radi o temi koja je sama po sebi već jako važna, naravno. Te je to svakako nešto što je u samoj sviži rasprava o povlačenju jedine kraljevine iz Europske unije. To je vrlo složeno pitanje i meni je drago što možemo razmijeniti E, gledište sa našim uvaženim e, govornicima. Kao što znate, također komisija je nedavno objavila komunikaciju, jedan dokument o toj temi. Sad bih da krenemo sa gospodinom Pirsanom. Predajem vam riječ na pet minuta. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Dobro jutro. Uvaženi zastupnici e, Europskog parlamenta, hvala vam na ovoj prilici da raspravimo trenutni rad e, Komisije o ekvivalentnosti trećih zemlja i u sustavima ekvivalencije. Kao što znate, to je vrlo pravo vremena rasprava. 22. veljače smo izradili e, radni dokument e, sa trenutnom procjenom stanja i koliko svačam već smo imali dobru raspravu prošli tjedan sa e, povjerenikom Dombrovskog samo o tome. O čemu se radi kod ekvalentnosti? E, sustavi trećih zemlja su uvijek e, bili važan dio zakonodavstva o financijskim uslugama Europske unije. E, naš pristup se razvija. U svim zakonima koje smo usvojili od početka globalne financijske krize zapitali smo se jesu li potrebni propisi za treće zemlje i e, kada smo se dali odgovorili na to pitanje, smo radili s vama ovdje u Europskom parlamentu kao i državama članicama i u vijeću kako bismo e, izradili dobra pravila za e, te jurisdikcije. Finanska tržišta nisu samo tržišta, ona su globalna tržišta i stoga se ne tiču samo Europske unije. Primjerno je da vidimo kako da se ponašamo prema raznim operaterima, i primjerice sa zajedničkim djelovanjem s Europskom unijom pod G20 ili pod drugim tijelima. Dakle, e, ti propisi su vrlo važni, treba se primjenjivati i važan su alat kako bismo se pobrinuli da se međunarodni standardi primjenjuju svugdje, dakle i izvan Europske unije. No, e, ekvivalentnost Europske unije ima više prudencijalne ciljeve, želimo izbjegavati nepotreban rizik u našim financijskim sustavima. I tamo gdje smo spremni prihvatiti rizik, želimo biti razuvjereni da rizikcije trećih zemalja dobro upravljaju tim rizicima. Želimo isto dobro pravila o arbitraži i o i moramo, e, mora svako znati da e, se izlaže određenom iz, riziku kada izlaže e, tržište Europske unije nestabilnosti. Strana pravila su izrađena da proizvedu određen učinak, a kvalitno se temelji na procjeni regulatornog i nadzornog sustava u trećim državama. Kao proces, s time pokušavamo vidjeti jesu li pravila u toj tečoj zemlji takva da će imati isti regulatorni ili nadzorni učinak kao i pravila Europske unije. Ako se da ekvivalentnost nekoj državi, onda e, e, strana jurisdikcija se mora pridržavati pravila i nadzornih mjera e, i ne smije ugroziti ponašanje na tržištu, financijsku stabilnost Europske unije. Dakle, općenito ekvalentnost teče, za teče zemlje ima različite, sadrži različite područja, e, različito način donošenja odluka, pravila koje izrađuju nadzorna tijela i tako dalje. Glavni razlog zašto nemamo jedan instrument za sve druge režime je taj što smo taj pristup izradili sa posebnim regulatornim ciljevima svakog od pojedinih jurisdikcija. Dakle, nemamo jedan dio, jedan komad zakonodavstva s kojim se možemo baviti sa tim vanjskim aspektima e, jedinstvenog tržišta Europske unije i zbog toga smo se do sada bavili sa ekvalentnošću slučaj po slučaj. Ja naravno svačam da postoje različita mišljenja o tome, uključujući i u ovom samom odboru. Naš rani dokument e, pokazuje da je ova razina fleksibilnosti e, bila dobra za naš sustav, da se on iskazao. Imamo dvoje vrste zahtjeva za ekvivalentnost i sigurno se slaže sa mnom da trebamo povjeriti robustnost sustava za izvještavanje po pojedinim državama i da se to treba temeljiti na različitim temeljima, na našim pristupama, nego kada primjerice provjeravamo e, prudencijalni temelj za e, agencije za kreditni rating. Prije dvije godine moj e, prethodnik je vodio sličnu raspravu sa ovim odborom, te on podsjetio na to koliko je važno pitanje razmjernosti u tome. Ne možemo koristiti jednaka mjerila kako bismo provjerili e, izdavanje ekvivalentnosti e, za jurisdikcije koje imaju veliku izloženost i koje imaju malu izloženost. Ima nekih jurisdikcija koje imaju e, mali učinak na globalna tržišta a druga pak e, imaju veći učinak i stoga e, ih moramo dublje proispitati zato što oni imaju veću, e, veće odnose sa europskim franckim sektorom, više su međusobno umreženi. Tada smo raspravljali isto tako o ekvalentnosti i to pitanje se prije svega ticalo Sjednih američkih država. I ja se još vrlo životno sjećam da smo Steven i ja ima, vodili nekoliko vrlo teških rasprava eh, i, i vezano uz eh, nadzorne prakse sa našim američkim pandanima. Imamo taj radni dokument i sada se čini da je razmjernost eh, jedan, jedno novo obilježje svega toga. Ali to zapravo nije tako, to je već postoji u sustavu izdavanja kvalitnosti za treće zemlje Europske unije i mi smo to već primjenjivali u velikom brojem slučaja, između ostalog i ovom slučaju kojeg sam upravo naveo. Dopustite da mi objasnim što smo mislili postići ovim radnim dokumentom. To je zapravo eh, jedan pregled stanja situacija sa sustavom rekordnosti sa tečim zemljama što se tiče zakonodavstva Europske unije financijskim uslugama na dosadašnjim iskustvima. E, tu eh, želimo pogledati kakva je situacija sa, i želimo vidjeti je li taj sustav ekvivalentnosti učinkovit sa trećim zemljama, postoji li stabilnost u integraciji tržišta, a isto tako želimo potaknuti e, dalje integracije vanjskih tržišta sa europskim tržištima. Imali smo preko 200 odluka koje smo donijeli te smo smatrali da e, ta praksa treba sada postati transparentna javnosti. U izvješću naglašavamo da je važan i dodatan rad kako bi se još i ojačao sustav ekvalentnosti i kako bi se povećala njegova učinkovitost. Što znači da trebamo još i više razviti e, trenutni pristup proporcionalnosti i procjene rizika u, e, evaluacijama. Isto tako tu kažemo da europska nadzorna tijela mora imati jasniju ulogu kako što se tiče e, praćenja Eh, regulatornog i, nadzornog okvira u eh, tim jurisdikcijama, ali isto tako trebaju pratiti situaciju jednom kada komisija nekoj trećoj zemlji izda eh, ekvivalentnost. Dakle, ukratko, ovaj radni dokument ne izdaje novi prijedlog u ovoj, u ovoj fazi. Tu ne govorimo što Europska komisija može ili ne može učiniti kada daje ekvivalentnost a za odluke na temelju procjene rizika i za razmjernost tu vidimo da sudionici na tržištu nisu dobro razumjeli te prakse i mi se nadamo da će ovaj radni dokument e, imati tu svrhu da će se povećati jasnoća i transparentnost e, tog sustava. Isto tako prije e, zaključka želim reći gospodine predsjedavajući da što se tiče vremenskih rokova, da mi već neko vrijeme sada proučavamo sustave izdavanja ekvivalentnosti i na početku smo zapravo htjeli E, ovo izvješće izdati e, kao sastavni dio e, prošlogodišnje vježbe za poziv za prikupljanje dokaza. No, kao što znate, nama je bilo potrebno za to više vremena i sada to treba gledati kao sastavni dio okvira analize europskog zakonodavstva nakon financijske krize. imamo još i dan rad pred sobom, razne analize koje ove godine moramo provesti, i e, isto tako ćemo na temelju ovoga što smo sada naučili e, izdati i dalje zaključke. Ovo je jedna od e, mogućnosti isto tako pod Lordom Hillom tijekom one vježbe za prikupljanje dokaza. Mi jako podržavamo vlastito stajalište Europskog parlamenta o tome i jako se veselimo vašim pitanjima. Hvala vam. Thank you very much uh, to Olivier Gersan and now give the floor to IBA chair. Hvala. A sada dajem uh, riječ predsjedniku eb Andrej Enrih. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega je već uh, je objasnio Sadašnji pristup kada je riječ o zakonodavnim okvirima trećih zemalja i ekvivalentnosti zapravo nije riječ o preuzimanju europskog prava u druge pravne okvire, nego uspoređivanje ishoda postupaka nadzora u trećim zemljama, onih koji su uključene u europski okvir. I kao što smo zamijetili, postoji dobar e, stupanj, dobra mjera fleksibilnosti koja je uključena u cijeli proces u bankarstvu procjena ekvivalentnosti treće zemlje ograničava se na tri ključna područja, odnosno niže vrijednosti za ponderirane rizike, povjerljivost i konsolidirani nadzor. CRR nam daje odredbe o ekvivalentnosti koje omogućuju korištenje nižih vrijednosti rizika za određenu izloženost u trećim zemljama, recimo središnjih vlada, kreditnih ustanova i tako dalje, ako pravni okvir tih zemalja se priznaje kao ekvivalentan i naravno to ima pozitivan učinak na kapitalne zahtjeve i veliku izloženost europskih e, institucija i također ima pozitivan učinak i na naše aktivnosti u trećim zemljama. Povjerljivost je mjerilo koje se odnosi na mogućnost mogućnost da se nadzorna tijela treće zemlje pozovu na sudjelovanje u nadzornim kolegijima koja su uspostavljene za prekogranične bankovne grupacije Europske unije i to se može koristiti recimo u slučaju poslovne tajne za informacije koje su prikupljene u nadzorne svrhe i to je dakle jedna procjena koja podupire suradnju u postupku nadzora i razmjenu informacija. Treće, konsolidirani nadzor odnosi se na mogućnost jednog nadležnog tijela Europske unije da ne uvede konsolidirani nadzor za treće zemlje na europskoj razini, naročito za njihove bankovne grupacije. To se može e, dogoditi recimo u slučaju e, kada se pravni okvir procijeni kao ekvivalentan sa europskim pravnim okvirom. Naravno, e, ako sagledamo sadašnje prijedloge CRD-a, to vodi zahtjev za e, neposredne matične kuće Europske unije i to će imati također učinak na upotrebu i primjenu ove ocjene. Dakle, e, mi smo proveli više analiza takvih slučajeva i uglavnom su se usredotočili na odredbe CRR-a za nižu e, vrijednost podzeriranih rizika i ekvivalentnost odredaba CRD-a kada je riječ o poveljivosti. Dakle, razmotrili smo 34 e, tijela iz 22 zemlja kada je riječ o mjerilu povjerljivosti. Objavili smo tu metodologiju, tako da je taj proces relativno transparentan i jasan. EBA je procijenila treće zemlje koje nemaju utjecaja na ishoda, ali su izrazile interes za procjenu i ta komunikacija se odvija na početku postupka kada tražimo relevantne informacije o njihovom pravnom okviru i na kraju kada im e, priopćujemo ishod procjene. Procjena je unilateralan i diskrecioni postupak Europske unije i to također se odnosi na osvajanje daljnjih amandmana. E, kada e, trebamo primijeniti postupak takozvanog izdavanja putovnica, mi procenjujemo prisutnost e, naših institucija u trećim zemljama gdje one mogu pružati usluge diljem Unije i do financijske krize okviru ekvivalentnosti je učinkovito podržavao prekogranične aktivnosti iz i prema trećim zemljama, no kriza je ugrozila povjerenje među nadzornim tijelima, tako da smo vidjeli ponovno podizanje prepreka koje su ugrozile ekvivalentnost kao sredstvo za postupak pridržavanja za prekogranične grupacije. I također je to potaklo i razmatranje imuniteta. Primjerice, mi smo u uveli određene propise koji se odnose na e, uspostavljanje posrednih holdinga također sadašnji prijedlog za reviziju CRD-a uključuje nove zahtjeve za uspostavu jedne neposredne matične kuće u Europskoj uniji koja smanjuje područje primjene za nadzor ekvivalentnosti i to koja se ograničava na nesustavne institucije trećih zemalja koje djeluju u Europskoj uniji koje imaju e, imovinu manju od 30 milijardi eura. Dakle, to bi značilo restrukturiranje poslovanja banaka i srećnih zemalja u Europskoj uniji i ipak trebamo zadržati povjerenje između nadzornih tijela u održavanje međunarodnih standarda i također planiranje sanacije i spašavanja za prekogranične grupacije i također trebamo imati jedan postupak ekvivalentnosti koji će se temeljiti na procjeni boniteta međunarodnih grupacija. E, kao što je već rečeno, režim e, prave ekvivalentnosti nije e, jednom za svakda, nego se zahtjeva stalan nadzor e, provedbe i učinkovitosti, tako da to zahtjeva i upotrebu brojnih resursa. Do sada smo bili spriječeni u našoj sposobnosti pridonošenja procjeni ekvivalentnosti zbog nedostatka odgovarajućih resursa. Dakle, prije nego što krenemo dalje, a za što svakako jesmo, trebalo bi dobro procijeniti i e, implikacije koje bi to imalo po naše resurse. Hvala vam lijepo. Thank you very much to Andrea Now Gabriel Bernardino. Hvala, Andrea Rija, Gabriel Bernardino ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, dobro jutro i hvala odboru Ekon nas je pozvao da sudjelujemo u ovoj razmjeni gledišta o ekvivalentnosti. Naravno, priznajemo međunarodnu prirodu poslova u osiguranju, trebamo također razmotriti i režime ekvivalentnosti u okviru direktive Solventnost 2. Cilj e, je da se zaštiti financijska stabilnost e, i očuva ista i smanje se pravni jaz, ali također i da se izbjegnu preklapanja u regulativi. Tehnička pomoć e, u E, člancima e, se nalazi upravo predviđena u člancima direktive Solventnost 2. Solventnost 2 predviđa tri različite odredbe o ekvivalentnosti kada je izračun, e, riječ o izračunu ekvivalentnosti grupacije, reosiguranju i i e, nadzoru grupacija. Odluke se mogu e, donijeti na neograničeno razdoblje ako se treća zemlja smatra potpuno ekvivalentnom, ali isto tako na ograničeno razdoblje sa privremenom e, ili provizornom ekvivalentnošću. Kako bi se ostvarila potpuna ekvivalentnost, bonitetni i solventni režimi treće zemlje trebaju zadovoljiti određene kriterije kao što je određeno u direktivi Solventnost 2 i također u provedbenim mjerama. Dakle, želi se procijeniti zadovoljava li ishod e, režima treće zemlje onome što se želi postići solventnošću 2? Kriteriji se temelje na e, sveobuhvatnim načelima okvira e, direktive Solventnost 2 i također uključuju pitanja koja se tiču upravljanja, nadzornih ovlasti, učinkovitog upravljanja rizikom, poslovne tajne i tako dalje. Te su procjene utemeljene na ishodima i vode računa također i o načelu razmjernosti. Kako bismo procijenili ekvivalentnost, e, naša agencija, odnosno EOPA, ima značajne kontakte sa trećim zemljama. Aktivna suradnja trećih e, zemalja i njihovih nadzornih tijela je ključna u ovom procesu. Procjene se temelje na odgovore na upitnike i također na povratnim informacijama nadzornog tijela treće zemlje, ali kako bi postigla potpunu procjenu ekvivalentnosti je i opa također posjećuje dotične zemlje kako bi stekla bolji uvid u nadzorni pristup i u provedbu pravnog okvira procjene ekvivalentnosti uključuju i kvalitativni sud što zahtijeva također ogromne resurse i EOP i dotične treće zemlje, no u svakom slučaju to je od ogromne koristi za razumijevanje različitih regulatornih sustava, za promicanje razumijevanja i za uspostavljanje zajedničkih standarda u osiguranju. EOPA je provela tri pune procjene ekvivalentnosti i također na zahtjev komisije takozvanih, 12 e, takozvanih gap analiza. Ta su izvješća uključena u pripremu prijelaznih e, sustava za direktivu Omnibus 2, a također osim toga smo proveli i procjenu čuvanja poslovne tajne u sastavu 15 procjena koje smo spomenuli prije. Želim istaknuti jednu važnu točku, a to je e, važnost revizija tih procjena. U tom smislu EOPA je dostavila 2015. godine e, ažurirane informacije komisiji o procjeni ekvivalentnosti u Švicarskoj na Bermudima i, i u Japanu. Također e, trebamo nadzirati činjeničnu provedbu nadzornih pristupa. Kako bismo ispunili tu ulogu, moramo u ovom procesu imati pristup svim relevantnim informacijama treće zemlje. Mislim da je to sve važnije kako napredujemo na ovom putu. Dakle, mi smo spremni pružati tehničku analizu ažurirane informacije i procijeniti regulatorne režime trećih zemalja i nadamo se da će se uvažiti i e, potreba za odgovarajućim resursima u nasoku ovog procesa. Hvala vam. Hvala, Steven e. Major na riječ predsjednik ESME. Hvala gospodine predsjedniče, hvala Roberto i hvala uvaženim zastupnicima, članovima odbora EKON na organizaciju ovog saslušanja o ovoj izuzetnoj važnoj temi. U Mojem izlaganju ću možda nešto ponoviti od onoga što su rekli prethodni govornici, no započet ću s time zašto je važno pitanje ekvivalentnosti. Kao prvo zato jer su tržišna, tržišta globalna i mi moramo nad njima vršiti nadzor za nacionalnog ili regionalnog stajališta i to postavlja pitanja u vezi sa uskladenošću i dosljednošću e, i znamo da rizici na financijskim tržištima mogu prelaziti granice i putovati i zbog toga trebamo osigurati odgovarajuću zaštitu u europskim tržištima i zaštitu od negativnih učinaka izvan Europske unije. Sada je ispravno vidjeti kako se ostvaruje režim ekvivalentnosti kao što je već e, spomenuto, okolnosti u kojima se Europska unija kreće se mijenjaju i sada smo već stekli značajne iskustva sa provedbom režima ekvivalentnosti od provedbe pravnog okvira koji je uspostavljen kao odgovor na financijsku krizu. Također želim e, pozdraviti dokument e, osobe, radni dokument Europske komisije i kao što je istaknuto u tom dokumentu nemamo jedan sustav ekvivalentnosti nego ih e, imamo više i to su sustavi koji se lagano razlikuju, neki se e, smatraju ekvivalentnim e, sustavima, neki se smatraju potpornim sustavima ili e, takozvane putovnice trećih zemalja. No, zajednička odlika tih sustava je da oni daju procjenu o pouzdanosti regulative trećih zemalja, sustava nadzora trećih zemalja i to je također procjena koja se temelji na ishodima i stoga ne zahtjeva identične pravne formulacije. Osim toga, jedan dio našeg zakonodavstva nema nikakvih ekvivalentnih sustava, recimo ako to primijetimo na područje UCIC. Dakle, već se neko vrijeme bavimo procjenama ekvivalentnosti. To smo provodili, kao što je spomenuo Olivier, u okviru Emira, u okviru CRR-a i također kao posljedica pozitivnih odluka komisije i naših procjena u ovim područjima imamo 30 e, CCP-ova i agencija koje priznaje e, e, EMS-ma i imamo također i E, različitih e, memoranduma o razumijevanju koji su e, zaključeni sa tijelima trećih zemalja i kao što je spomenuo gospodin Andreja Ilija, to je doista od ogromnog značaja. Dakle, koji je cilj ekvivalentnosti? Dakle, poticati dosljednost u nadzoru diljem svijeta, a osim toga je važno da Europska unija nadzire rizike koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja trećih zemalja na tržištima Europske unije. Trebamo na odgoreći način kontrolirati te rizike, trebamo ojačati Europsku uniju kao globalni financijski centar i e, uvesti pravila pod kojima sudionici iz trećih zemalja mogu djelovati na našem tržištu. Naravno, sadašnji sustav ekvivalentnosti je dao poticaj trećim zemljama da e, se pokušaju približiti našim e, regulatornim zahtjevima i naravno taj je sustav koristan pri izbjegavanju, izbjegavanju preklapanja, nedosljednosti i udvostručavanja zato jer se oslanjamo na zakonodavce u trećim zemljama. No također je vrijeme za podvući crtu i vidjeti kako možemo poboljšati taj sustav i postoje li tu neki nedostaci. Kao prvo, kao što je spomenuto, postoje neke e, razlike i odstupanja u različitim dijelovima financijskih sustava. Tržišta se razlikuju u smislu poslovnih modela, no pitanje je Jesu li svi ti modeli opravdani s obzirom na postojeće razlike između tržišta i ne bi li možda bilo povoljnije uskladiti ih ili približiti? Također, kao što je spomenuto u radnom dokumentu komisije, do sada smo radili jednokratne procjene, ali bi bilo povoljno nastaviti praćenje zahtjeva ekvivalentnosti i tu pozdravljamo prijedloge komisije u smislu da se treba uključiti i e, vladina tijela. Također, kada je e, riječ o entitetima trećih zemalja koje se trebaju registrirati u Europskoj uniji, one trebaju plaćati određenu kvotu za to i nadzorna tijela i e, druga trebaju plaćati određene e, svote za registraciju i to bismo trebali razmotriti. No, dopustite da ovo kažem na neka glavna temeljna pitanja i to smo već spomenuli u našem izvješću i u reviziji iz 2015. godine. E, zapravo Europska unija u ovom trenutku primjenjuje taj sustav, a jurisdikcije trećih zemalja to ne čine i to je dovelo do mm, određenih nesrazmjera u našim vezama sa trećim zemljama u smislu da treće zemlje nemaju više struke regulatore i nadzorne sustave, a naši subjekti na tržištu još uvijek se trebaju registrirati izvan Europske unije. Drugo, a to je povezano također i sa pitanjem razmjernosti i veličine treće zemlje i e, njezinih financijskih tržišta i relevantnosti za naša financijska tržišta, postavlja se pitanje do koje će mjere njihova regulatorna tijela procijeniti rizik njihovih subjekata koji djeluju na tržištu Europske unije. E, mi se oslanjamo na zakonodavce trećih zemalja za procijene te rizike i naša nadzorna tijela imaju manje e, mogućnosti prikupljanja tih informacija i procjene rizika i e, zapravo ni nadzorna tijela e, trećih zemalja nemaju niti dovoljno resursa niti alata kako bi procijenila te rizike. Evo, zaustavit ću se ovdje i su na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala vam lijepa na vašem doprinosu, odnosno doprinosima koji su bili doista zanimljivi i korisni što s jedne strane potvrđuje važnost, e, a rekao bih i uspjeh ovog sustava, ali s druge strane ukazuje na neka otvorena pitanja koja zahtijevaju daljnju pozornost e, i doradu, a tu uključujem naravno i pitanje raspoloživosti resursa, a i vremena. I također e, tu postoji pitanje nepostojanja reciprociteta i pitanje ograničenog ograničenih sposobnosti e, tijela da procijene učinak eh, subjekata trećih zemalja na europska tržišta i njihovu primoranost zapravo da se osude na eh, zakonodavna ili nadzorna tijela trećih zemalja. Evo sada možemo započeti sa pitanjima, sa raspravom. Eh, morat ću malo ograničiti vrijeme za riječ. Dakle, započinjemo sa gospodinom Burkardom Balcom. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Vrlo je zanimljivo što ni od koga od naših govornika nisam jutros čuo ništa o Brexitu, niti o tome što to zapravo znači za pitanje istovjetnosti. Želim stoga postaviti pitanje koje je povezano upravo s time. Znamo da velika većina transakcija u stranim valutama kao i onih u euru je nešto što ovlašu CCP-ovi koji funkcioniraju u Engleskoj. Kako će te transakcije funkcionirati kada Brexit postane valjanim? Pretpostavljam da će trebati prilagoditi zakonodavstvo kako bismo bili sigurni da transakcije u derivatima eura ostanu pod nadležnošću europskih institucija. Neki kažu da bi e, sustav istovjetnosti bio valjana alternativa. Kakvo je mišljenje Europske komisije o tome i mislite li da bi sustav istovjetnosti imao dovoljnu razinu jamstva za visoko kvalitetnu makroprudencijalnu e, politiku, odnosno makroprudencijalni nadzor? Drugo pitanje. neki smatraju da je problem s istovjetnošću to što Europska komisija može u bilo kojem trenutku, u bilo kojoj zemlji e, povući e, status e, istovjetnosti. Smatrate da li je tome tako i kako možemo poboljšati istovjetnost u tom smislu? Hvala. Mislim da je Olivier Gersan i Steven Major da su ti koji mogu odgovoriti na ovo pitanje, ali čujemo najprije prvi krug pitanja. Gospođa Pervonš Berez. mislim da kada se radi o Brexitu ne možemo zapravo uopće razgovarati o ovoj temi, a da pritom nemamo na umu da se odvija u kontekstu Brexita. Imam tri pitanja. Prva stvar je pitanje proporcionalnosti E, isto kao i subsidijarnost, to je jedan e, paspart pojam. U kojem smislu proporcionalnost koja se do koristila treba biti tumačena na drugačiji način i prilagođena u kontekstu Brexita? E, što to daje u konačnici? Drugo pitanje, u određenim zakonodavstvima tijekom pregovora pitanje istovjetnosti će se svakako pojaviti kao tema u razgovoru. Znam da postojeći režim e, funkcionira na načelu gledamo od slučaja do slučaja i vezan je uz uvođenje određenog zakonodavstva. Ne bismo li zapravo trebali imati horizontalni pristup za promjenu kako bismo mogli provjeriti na koji način funkcionira pitanje istovjetnosti, posebice s Ujedinjenom kraljevinom ili u svakom slučaju da u odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom to pitanje istovjetnosti postavimo kao neku vrstu unaprijed utvrđene stvari prije nego što se ulazi u specifičnosti zakonodavstva. Treće pitanje to je mogućnost povlačenja. Meni se čini da, e, usprkos onome što Europska komisija kaže u komunikaciji, do toga nikada nije došlo i mene zanima na koji način se taj postupak može pokrenuti. Možemo li primjerice zamisliti situaciju u kojoj Europski parlament traži od Europske komisije da pokrene tu proceduru? Mislim da je odgovor na to pitanje s obzirom na današnje stanje stvari ne, ali kao prvo, kakav bi bio stvarni postupak, e, je li bi to trebalo biti predmetom nekog novog e, provedbenog akta i možemo li i u kojem slučaju zamislite da Europski parlament pokrene inicijativu za tako nešto. Hvala, e, Kate Wimberg, naša potpredsjednica. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja ću postaviti jedno konkretno pitanje i to vjerojatno nikoga neće iznenaditi, posebice stručnjake e, koje smo čuli. To je zapravo nedavna odluka o istovjetnosti e, CCP-a između Sjedinjenih američkih država i Europske unije. Kada se radi o UECFTC-u i odluci o istovjetnosti, radi se zapravo e, o temi koja je mnogo opširnija od procjene valjanosti. E, radi se zapravo o samom, samim pojedinostima e, samouređivanja organizacija i pravilima koja postoje kao takva. Radi se zapravo o pitanjima konkurentnim pitanjima koja su sastavnim dijelom različitih vrsta propisa, a koja imaju zapravo određenu težinu u donošenju konačne odluke o istovjetnosti. Tu su naravno i razlike u financijskoj stabilnosti koje treba uzeti u obzir. Dva režima si nisu bila dovoljno sličnima. E, likvidnost e, bi se zapravo pretakala iz jednog režima koji ima višu razinu kapitala u onu koji ima niže zahtjeve za kapitalom ako nismo pogodili stvari kako treba. Dakle, kada radimo o istovjetnosti SAD-a, moglo bi se zapravo dogoditi da e, europska strana, odnosno Europska unija u konačnici trpi vrlo visoke, puno više kapitalne troškove. Moje pitanje je stoga sljedeće. Treba li zapravo pritisak, eh, konkurentni pritisak eh, ustrojstva tržišta imati utjecaj ili bismo sve trebali temeljiti na financijskoj stabilnosti i financijskim mjerama. Druga stvar, je li eh, zaista situacija još takva da zapravo svako prekoračenje tog pula likvidnosti zapravo dovodi do viših troškova za potrošače? na koji način, imali smo prilike vidjeti da se to odnosilo, da se to odražavalo na određene odluke koje su do sada donesene u kontekstu istovjetnosti i može li omnibus zapravo učiniti postupak manje rascjepkanim i transparentnim u budućnosti. Hvala. Liv Virnik. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovo je pitanje vezano uz e, nadzor CCP-a. 2011. godine Europska središnja banka je odlučila da transakcije u eurima trebaju biti uključene u eurozonu zbog razloga stabilnosti. To je nešto što će se također odraziti na Ujedinjenu kraljevinu kao jedan od najvećih, e, jedno od najvećih mjesta na kojima se e, plasiraju derivati u eurima izvan Europske unije. E, je li Europska, Europska središnja banka zaista kompetentna da donese takve odluke? Zahvaljujući toj odluci CCP sada može pružati svoje usluge neovisno o lokaciji. A prema uredbi o Emir E, oni zapravo sada mogu pružati svoje usluge u svim onim zemljama u kojima postoji status istovjetnosti. To znači da bi nakon Brexita Ujedinjena kraljevina e, mogla postati zaista e, sustavno najvažnijim CCP-om izvan eurozone. Ja ne mislim da je sustav istovjetnosti ikada bio osmišljen kao nešto što bi trebalo omogućiti bavljenje tako velikim obujmom e, transakcija e, od strane CCP-a izvan Europske unije. Namjerava li e, komisija dati ovlasti Europskoj središnjoj banci nadzorne nadležnosti vezano uz CCP i općenito gledano kakav će biti pristup komisije kada govorimo o sustavno važnim obimima transakcija? Hvala. Najprije dajem riječ Olivijeu Gersanu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Pretpostavljam da nemamo na raspolaganju cijeli dan. Pa ću grupirati odgovore na pitanja zato što smo zapravo odlučili da se i pitanja postavljaju na taj način. Burkhard Balz je rekao da zapravo veliki dio um, derivata i derivata u eurima uh, zapravo se rješava od strane CCP-a u uh, Londonu. To je naravno nešto što je povezano sa uh, nadležnošću, odnosno ovlastima Europske središnje banke. Neću sada ulaziti e, konkretno u sve ramifikacije toga, već ću se samo baviti e, pitanjem koje je postavio gospodin Balc. Postoji konkretno pitanje vezano uz financijske instrumente u eurima i razumijem koji su argumenti Europske središnje banke. To je zapravo nešto što je povezano sa prijenosom monetarne politike, a ja nisam nadležan za donošenje sudova o tome. Mislim da bi e, zapravo trebalo promijeniti članak 22. statuta Europske središnje banke s obzirom na današnje inicijative mislim da ne bismo time zapravo ništa postigli, a pitanje jednoglasnosti koje se spominje u članku 22. dugoročno zapravo ne bi donijelo do onoga što želimo postići. Na kraju priče, radi se zapravo o tome e, kolika je razina financijskog sustavnog rizika koja vam omogućuje da nekome prepustite da upravlja dijelom tog vašeg rizika. Činjenica je da vi morate prepustiti nekome da upravlja dijelom vašeg rizika zato što je općenito pitanje financijskih e, e instrumenata jedno globalno pitanje. Kada bi došlo do povećanja rascjepkanosti, to vjerojatno ne bi bilo dobro e, ni za koga globalno gledano, ali u konačnici morate znati koji su ti rizici vezano uz vašu stabilnost koji se, kojima se može upravljati izvan vaše nadležnosti. Što su veći rizici, želite višu razinu jamstva i želite dokaz da možete vjerovati drugoj strani. Dakle, e, zaista to jest e, jedno od ključnih pitanja o kojima se razgovaralo sa SAD-om. E, bilo je zapravo ključno pitanje za obje strane. Željeli smo da se neke stvari pojasne, zato što su zapravo spominjane situacije u kojima bi jedna strana snosila sve rizike, jer zapravo svatko od nas je odgovoran za financijsku stabilnost u eurozoni. Tako da zapravo morate prvo riješiti e, vlastitu stabilnost prije nego što zapravo predate dio nadležnosti za financijsku stabilnost trećoj zemlji. Dakle, ono što je objavljeno u radnom dokumentu jest da zapravo imamo tu e, skalu koja se temelji na e, dubinskoj evaluaciji, na strogosti procjene, i na utvrđivanju kolika je razina rizika koja se prepušta na upravljanje trećoj zemlji. Pretpostavljam da je pitanje koje se postavlja na kraju priče postoji li kakva granica, postoji li razina na kojoj više ne možete prihvatiti ovakav postupak. To je političko i tehničko pitanje. E, ja mogu komentirati tehničku stranu, ali svakako vam je jasno da neću komentirati političke aspekte, to je sasvim drugo pitanje. Vezano uz ono što je pitala Pervonš Beres. Zapravo e, nastojimo upravo izbjeći da proporcionalnost bude samo isprazna fraza, time što stavljamo naglasak na to kako se primjenjuje. Treba se primjenjivati sustavo na nediskriminacijski način. Naravno, postoji e, manevarski prostor za donošenje odluka, ali to diskrecijsko pravo nam ne daje pravo da primjenjujemo proporcionalnost na diskriminacijski i nesustavan način. Što se tiče povlačenja, možda da se prebacim ponovno na engleski. To je zapravo prilika um, da se uh, poveže, uh, povežu ovlasti komisije i uh, primjena provedbenog akta. Ako želite primjenjivati istovjetnost na dosljedan način, jer morate uzeti u obzir da se zakonodavstvo u drugim zemljama mijenja, onda je i odluka o provedbi nešto čemu odluku može donijeti nadzorno tijelo. To uključuje vrlo dobru razinu suradnje e, s tom konkretnom zemljom. Vrlo je važno da nam oni jave, da namjeravaju unijeti određene promjene. E, mi moramo biti u stanju reagirati vrlo brzo na te promjene i kada vidimo što namjeravaju učiniti, mi krećemo u razmatranje održavanja ili povlačenja statusa istovjetnosti. Činjenica je, nažalost, moram to reći, da ne možemo za to potrošiti tjedne i mjesece parlamentarne rasprave. E, mora postojati nekakva razina zajedničkog razumijevanja da je to prava stvar i da je to ono što treba učiniti. Komisija nikada ne bi poduzela taj korak da nekoga o tome ne informira. E, o tome odlučuje e, format vijeća ECOFIN, ali postupak delegiranog akta sa svime što uključuje bi zapravo možda bio najbolji način da se e, djeluje po takvim pitanjima. Što se tiče povlačenja istovjetnosti, to je nešto na što imamo diskrecijsko pravo, što treba biti dosljedno, što treba biti transparentno. Je li to i političko pitanje, o tome treba raspraviti, ali ja sam svakako protiv toga da to bude pitanje koje će se ispolitizirati, zato što uključuje određeni broj trade-offa. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja, ako nisam, rado ću se vratiti na njih. Hvala, Steven. Dozvolite da prvo kažem nešto o CCP-ovima i kako se zapravo razlikuje djelovanje CCP-ova u trećim zemljama od onih u Europskoj uniji. Olivier je već zapravo rekao da pod sadašnjim mehanizmom istovjetnosti postoji mogućnost da se u obzir uzima obim i relevantnost e, tržišta treće zemlje. To je nešto što se također može vidjeti u procjeni istovjetnosti u odnosu na Sjedinjene američke države, gdje su postojali dodatni zahtjevi koji su bili izravno vezani uz određene odredbe koje su u zakonodavstvu SAD-a drugačije od onih u Europskoj uniji, a e, pogotovo vezano uz to ta pitanja ESMA ima ovlasti tražiti dodatne informacije. To se posebice odnosi na pitanje stabilnosti. Dakle, ne samo eh, imamo samo ovlasti postavljati pitanja vezano uz te razlike, ali ne vezano uz opće rizike koje bi Sjedinjene američke države ili ccp u drugim zemljama mogli eh, izazvati u Europskoj uniji u tom smislu zapravo postoji e, potpuno povjerenje u CCP-ove SAD-a. Mi tamo nemamo nikakvih ovlasti za provedbu odredbi, niti za nadzor. Imamo e, dakle potpuno povjerenje u njihova regulatorna tijela. Dakle, u onom dijelu gdje postoje razlike imamo pravo postavljati pitanja, u onom u kojem ne postoje e, razlike oslanjamo se na regulatorna tijela SAD-a. Mislim da je to vrlo zanimljivo, pogotovo u kontekstu e, azijskih e, CCP-ova, zanimljivo promotriti, e, isto tako i u slučaju SED-a. Naime, CCP-ovi su tijela koja su u potpunosti predmetom nadzora i na njih se u potpunosti primjenjuju sve odredbe od strane regulatornih tijela u SAD-u. Tako da je zapravo početna točka djelovanja drugačija. Ako to usporedite sa europskim CCP-ovima na europskoj razini, e, dakle e, vezano uz odobravanje e, promjena modela marži i nadzorne postupke, onda s tehničkog gledišta ovlasti ESME nad europskim CCP-ovima su mnogo opsežnije nego to je što slučaj sa CCP-ovima u trećim zemljama. Što se tiče kliničkih e, e, postupaka u eurima, to je već zapravo naglašeno da se ne radi o nečemu što je u nadležnosti mikronadzornih tijela. Postoje posebni uvjeti vezano uz E, CCP-ove u odnosu na lokaciju. U SAD-u ne postoje uvjeti vezani uz lokaciju, umjesto osim što naravno imaju e, jako veliki obim kliriških transakcija vezano uz dolar u Ujedinjenoj kraljevini. Kada se zapravo radi o kliriškim e, postupcima u eurima sa makroprudencijalnog stajališta, ja mislim da postoje određene razlike u sustavu istovjetnosti zato što se zaista usredočavamo samo na one stvari koje su u potpunosti različite, ali e, kao što je rekao kolega, e, kada se radi o onim dijelovima zakonodavstva koje su e, jednaka, tu u potpunosti poklanjamo povjerenje regulatornim tijelima u predmetnoj zemlji. Što se tiče pitanja možemo li zapravo odvojiti te dvije stvari, ne možete pitanje stabilnosti i pitanje konkurentnosti u potpunosti odvojiti. Posebice kada se radi o derivatima. Komisija je u velikoj mjeri bila svjesna da može, ovisno o tome kako aranžman u konačnici bude izgledao, doći do toga da se jedan dio e, kretanja zapravo okrene više SAD-u ili e, Europskoj uniji, ovisno o tome kakav je rezultat. No, pitanja stabilnosti i pitanja konkurentnosti su u određenoj mjeri povezana. Što se tiče pitanja o omnibu e, omnibus zakonodavstvu, tu mi je zapravo puno teže nešto reći o tome, jer ste vi zapravo mnogo veći stručnjak vezano uz to, ali mislim da treba vidjeti u kojoj mjeri možemo zapravo ugraditi istovjetne odredbe e, u što veći broj zakonskih akata. Međutim, u konačnici postojeće određene razlike zato što postoje razlike u financijskim tržištima i u poslovnim modelima. Hvala vam, u redu. Možemo preći na sljedeći krug pitanja. Matt Cathy ima riječ? Ne, nije ovdje. Onda Sven Giggold. Vrlo kratko. Ono što je meni uvijek jedna velika zagonetka, a tu bih htio čuti vaše osobno mišljenje o tome, je sljedeće. Uzavši obzir koliko je to bilo složeno, da se osiguramo da imamo sličanu, sličnu razinu nadzora eh, i eh, kontrole unutar Europske unije sa 28 država članica i uzeš obzir sada ova trenutna pravila o istovjetnosti. Ja se uvijek pitam koliko je vremena potrebno da se provjeri zakonodavna situacija naših partnera, njihove nadzorne prakse, i tako dalje, a onda u jednom trenutku im se da istovjetnost. Mene zanima odakle dolaze resursi za provjeru promjena u stanju i koliko se doista mijenja e, provedba tih pravila. Koliko imate osoba na raspolaganju za taj rad, koliki su nam resursi mi ne uspijevamo se pobinuti čak ni za, za potpunu nadzornu konvergenciju, e, tamo gdje nemamo zapravo nadzorne ovlasti u potpunosti na europskoj razini. Dakle, kako možemo uopće pratiti ta razna pravila? Koliko imamo resursa za to? To mi nije jasno i mislim da to postoje doista kritično pitanje sada kada smo sve bliži Brexitu. Dakle, u trenutku kad dođe do Brexita, naravno da će a priori Ujedna eh, krajina biti eh, istovjetna što se tiče nadzornih eh, pravila, ali zatim će se možda naši sustavi razdvojiti. I stoga me zanima odakle nam resursi za to. I smatrate li da imate dostatne resurse za praćenje ovih preporuka i odluka koje ste donijeli? Hvala. Hvala. Sljedeći govornik nije ovdje, pa onda riječ dobiva gospodin Mato. Hvala vam, gospodine predstavljajući, hvala svima koji su do govorili. Istovjetnost naspram globalnih standarda, to me zanima. Neki su rekli da je problem sustava istovjetnosti taj da je previše eurocentričan istovjetnost koju izdaje Europska komisija e, je takva da ona to može u svakom trenutku povući. Gospodin Balc je to spomenuo i e, što se tiče financijskih usluga, tu sam ja pomalo zabrinut. Po našem mišljenju moglo bi biti zanimljivo pobrinuti se za to da se globalni standardi obuhvate u mehanizam s kojim bi se onda mogli rješavati sporovi tako bismo mogli primjerice integraciju globalnog sustava potaknuti. A što se tiče FARC, mi smo vidjeli da to uvijek iznova može biti vrlo velik problem. A i bankovna unija bi mogla biti dobar primjer za ovo o čemu raspravljamo. I stoga bismo trebali imati na umu te globalne standarde kao alternativu istovjetnosti u e, drugim područjima e, gdje se reguliraju financijska tržišta. Hvala. Hvala. Gospodin von Weizsäcker ima riječ. Da, hvala vam, predsjedniče. Vrlo mi je drago vidjeti da e, ovi primjeri CCP-ova već su važan dio naših rasprava i ono što smo uvjerilo čuli kao argument je to da ćemo najvjerojatnije u budućnosti Mm, potrebovati malo e, već, bolje podešnih skala između ovih sustava istovjetnosti i e, pitanja koje se tiču uz teritorijalnost i da kao neki kao neko rješenje u slučaju posebne nužde e, repatriaciju kao neko rješavanje ovog sustava e, na globalnoj sceni. Kada gledamo zakonodavstvo koje je već postojalo, onda treba reći da trenutno nismo dobro pripremljeni, barem zakonski ne, da imamo jednu takvu fino podešenu skalu. To su sve diskrecijske odluke i po, pitanje ekstrateritorijalnosti nije toliko jasno i Sven je rekao da isto tako nismo dobro pripremljeni za to ni što se tiče našeg osoblja. Mislim da bismo trebali se pobrinuti da u svim važnim područjima imamo jedinstvenog europskog nadzornika koji doista o svemu odlučuje. Ako to želimo napraviti na eksternoj skali, onda moramo interno imati snažne institucije koje mogu pratiti taj proces kako interno, tako i eksterno. I stoga je moje pitanje upućeno vama. Nismo li možda mogli iskoristiti ovaj primjer CCP-ova gdje vidimo da Sjedinje američke države već koriste jako taj aspekt ekstrateritorijalnosti u svom zakonodavstvu u kontekstu se tako revizije da smo to mogli iskoristiti kako bismo pokazali primjerom E, kako se najbolje mogu riješiti e, ta pitanja i kako se može postaviti ta skala. Hvala. Tom van de Kindelare. Hvala vam gospodine e, predsjedniče. Kratko pitanje vezano uz MIFID i MIFID. To su dva ključna zakonodavstva koje treba primjenjivati od e, siječnja 2018. godine i znamo da postoji niz članaka, važnih članaka koji se tiču trećih zemalja i koji uključuju e, odluke i sovjetnosti. Mene zanima radite li vi već na tome za koje jurisdikcije i kada mislite donijeti e, odluke i preporuke vezane uz MIFID i MIFIR. Hvala, Olivier Gassan. Hvala. Što se tiče resursa, to je pitanje postavio sam Gigold. Ako me želite natjerati na to da bi eh, E, opća uprava FISMA treba imati više od 308 e, mjesta, onda bih vam to mogao dopustiti. Ono što, smo pokušali napraviti u nekoliko godina je da se pokušamo preusmjeriti sa donošenja zakonodavstva na provedbu. A provedba se tiče naravno provedbe na jedinstvenom tržištu, ali isto tako i provedbe u trećim zemljama s kojima trgujemo. Mi smatramo da je to ispravno, zato što se ne možemo žaliti na to da industrija dugoročno ne ulaže dovoljno ako ih i dalje držimo u nesigurnosti što se tiče pravila igre. Mi se želimo sredotočiti na trgovinu sa primjerice ovome što smo napravili što se tiče poziva za iznošenje dokaza, da se usredotočimo na ono što ne funkcionira dobro, a ne da e, dajemo prijedloge za revizije za UCIT 7, 8 i 9, a da za to ne postoje dovoljno dokaza. Mi želimo da ona pravila koja imamo, da se ona dobro provode. I da teče zemlje s kojima smo sklopili dogovor o istovjetnosti, da su one doista istovjetne e, kontinuirano. Mi se ne oslanjamo samo na vlastite resurse, oslanjamo se i na resurse agencija, naravno, kada se radi o e, nadzornoj mm, nadzornom radu. E, mi to trenutno možemo napraviti, ali naravno u jednom trenutku se moramo zapitati možemo li to i dalje činiti. Mi smatramo da je istovjetnost potrebna, jer Inače bismo se ocijekli od ostatka svijeta i od ljudi koji nude likvidnost i ulaganje Europske unije. I ja mislim da to nije nešto što bih preporučio. To može imati niz posljedica s vremenom što se tiče našeg resursa, ali to nije trenutno tako. Pitanje o globalnim standardima je zanimljivo pitanje. To nije alternativa. To je temelj kada nemate globalne standarde, onda je vrlo teško definirati istovjesnost. Globalni standardi su zapravo na neki način naša mjerila. Gospođa Svinburg je primijetila da je sustav različit u mnogim aspektima od e, sustava srednjih država i to je zbog toga što smo se usuglasili oko standarda na globalnoj razini. Globalni standardi su korisni za istovjetnost zato što nam to pruža jednu vrstu orientacije rasprave su usmjerene i to omogućava zapravo da vodimo rasprave jer imamo zajednička načela. Je li to zamjena? Ne. I ako vas treba to uvjeriti, onda primjerice sjetite se samo telaka. E, dokument o telaku ima četiri strane. Ne znam jeste li provjerili zakonodavne dokumente vezane uz telaku koje morate promijeniti, ali tu imamo 60-70 stranica. I tu se radi o tome da mi nismo toliko učinkoviti kao kolega u FSB-u, nego o tome da kada se iznose zakonodavstvo da morate donijeti niz odluka koje nisu izraženi u globalnim standardima. I to dakle nije na mjestak. Kad kad e, zapravo možemo otići dalje. Možemo reći primjerice smo mi jedini na svijetu koji smo predali suverenost jednom međunarodnom tijelu, poput IFRS-a, i mi smo zapravo jedna velika jurisdikcija koja u potpunosti provodi eh, odluke IFRS-a. Je li to ispravljeno ili ne, to prepušam vama na odluku. Eh, pitanja koje je postavio Jakob von Weizsäcker. Prvo da odgovorimo možda na MIFID i MIFIR, da mi radimo na tome. Eh, poslali smo upitnike onim jurisdikcijama koje pokazuju zanimanje za to kao što znate, industrija EU ima veliko zanimanje za e, MIFID i MIFID, neki su već e, govorili na to i tehnički rad je trenutno u tijeku. No hoćemo li dati istovjednost, to vam trenutno ne mogu reći, ali mi želimo imati sve uvjete kako bismo bili spremni da od 1. siječnja 2018. godine to, to radimo. Pitanje Jakoba von Weizsäckera kao što sam rekao, vjerojatno postoji dosta toga što možemo napraviti kako bi u našem zakonodavstvu bolje odrazili to načelo koje želimo primjenjivati, ali možda nismo uvijek toliko eksplicitni e, i imamo i preko 220 odluka već koje smo donijeli. Gospođa Beres je spomenula e, pitanje omnibusa je li to potrebno? Eh, a to je moguće, ali hoće li to pomoći ne znam. Ono što mi želimo, mislim, imamo niz mogućnosti. Možemo reći svijetu da na ovakav način tumačimo statute i da smo ih na taj način primjenjivali. Za sada mi mislimo da je to dovoljno i da možemo s time pokriti sve moguće scenarije vezano uz istovjetnost. Postoji li e, potreba da e, stvari budu jasnije, da pravna osnova možda bude snažnija? Da, sigurno. To će biti predmetom rasprave u budućnosti. Postoje li neke prednosti e, toga da se sve to okupi u jedan veliki dokument? to je pitanje političke prosude i to je dakle, neka vrsta kompromisa između toga da budemo brzi i učinkoviti s jedne strane ili da s druge strane budemo uređeni i predivni i organizirani. Hvala. Hvala. Gledam eh, predstavnike triju nadzornih tijela. Ko prvi želi reći, gospodin eh, Gabriel, izvolite. Da. Hvala. Vrlo kratko ono što je pitao gospodin Gigold o e, nadzornoj konvergenciji. To je naravno vrlo važan element, to sam ja pokušao izaći u prvotnoj prezentaciji, ali mislim da je doista sada dobar trenutak za to. Mi sada e, radimo na reviziji sustava IFRS-a u Europi. Mislim da možemo izgraditi snažnije institucije da postignemo veću nadzornu konvergenciju. Tu se ne radi samo o istovjetnosti s trećim zemljama, radi se isto tako i o nadzornoj konvenciji unutar Europske unije. Svakako ćemo morati e, imati više resursa, dati više resurse za tu nadzornu konvenciju. A što se tiče istovjetnosti, e, sigurno moramo imati e, razmjerni pristup i moramo definirati prioritete kada damo potpunu istovjetnost, onda moramo doista imati dostatne resurse za to, zato što zapravo u ugovornoj strani u drugim državama predajemo upravljanje rizikom za neke financijske usluge iz Europske unije. Stoga mislim da je tu vrlo važno da imamo resurse da to pratimo i da iz jednog nadzornog pristupa gledamo kako se ta pravila primjenjuju. To je vrlo važno kako za Europsku uniju, tako i za područje izvan Europske unije. Često je važnije koliko ste dobro proveli pravila, koliko ste učinkoviti, nego samo da slijedite pravila. I tu mislim na upravljanje rizikom. Što se tiče globalnih standarda kao teme, tu se slažem potpunosti s onime što je rekao Olivier. E, globalni standardi ne zamjenjuju postupak davanja istovjetnosti i tu imamo i različite elemente u različitim e, područjima finanskog sektora. Primjerice, Eh, onaj stari sustav istovjetnosti koji smo pokrenuli prije nekoliko godina sa nekim trećim zemljama, tada nismo imali snažne međunarodne standarde po pitanju osiguranja i taj postupak istovjetnosti je na neki način bio pokretač za to da se međunar na međunarodnoj razini uklone neke nedostatke i druge zemlje su, su onda počele slijediti taj sustav to je vezano i uz ono što smo odlučili po pitanju direktive Solventnost 2. To je nešto što nam omogućuje da lakše izradimo robustne međunarodne standarde. Dakle, taj način na koji se sada radi sektor osiguranja je pomalo drugačiji eh, jer i dalje nemamo međunarodne standarde, ali vidimo da je istovjetnost u tom smislu vrlo važan proces. Hvala. Steven, isto tako želim što reći, izvoli. Hvala ti Markuse. Da odgovorim na tri pitanja. Kao prvo što se tiče pitanja o resursa. Mislim da pitati jednog predsjednika nekog nadzornog tijela ima li dovoljno resurse, mislim da je odgovor jasan i e, bilo bi vrlo e, od nas kada bi mi rekli da imamo dostatne resurse. Ali e, ta tržišta su globalna pravila i propisi pak su regionalni ili nacionalni. Ja svačam da je za to potreban veliki broj resursa, ali svakako mislim da trebamo si ostaviti dovoljan broj resursa kako za ono što se događa u Europskoj uniji, tako i za ono što se događa izvan Europske unije. Da sada krenem na pitanje one fino podrečne skale koju je spomenuo Jako von Weizsäcker, dakle kako mi smatramo da se treba prijeći sa potpunog oslanjanja na druge, e, potpuna istovjetnost e, naspram repatizacije e, nadzornih aktivnosti. Tu postoji i jedno srednje rješenje o kojemu bismo trebali razmisliti. Dakle, vlasti izvan EU su i donijeli tu odluku jer su rekli da se možete baviti kliničkim aktivnostima u eurima i u dolarima unutar EU, ali mi tražimo registraciju i nadzor s našim u našim jurisdikcijama s našim regulatorima. To treba imati na umu. I ja osobno smatram da je važno da vidimo za e, nadzorne mjere koje su još e, dodatne mjere koje su potrebne, ali isto tam treba reći da sustav se vrlo dobar kada se radi o tome da se da poticaj vanjskim jurisdikcijama e, da krenu ka većoj konvergenciji s Europskom unijom. Isto tako u nekim slučajevima se želite u potpunosti osanjati na te sustave zato što su e, to male jurisdikcije ili nisu toliko značajne. I ja osobno vidim da e, možemo imati velike prednosti od toga da uzmemo neke sastojke iz tog sustava i uključimo ga, ih u naš sustav. I što se tiče mifida i mifira. E, Olivier je o tome vrlo pozitivno govorio i doista je važno da to riješimo što prije prije početka 2018. godine zato što se Europska unija, ali i e, područje izvan Europske unije priprema za e, početak primjene mifid i mifid od početka 2018. godine. Andreja, izvoli, hvala. Opet što se tiče resursa. Naravno, da je procjena učinkovitosti e, nadzornih aktivnosti vrlo teška zadaća, vrlo težak posao. No, kada se radi o prudencijalnom nadzoru tijela u EU moramo razumjeti da e, nadzor na tim tijelima i rizici u, u jurisdikcijama koje su unutar EU su pod europskim službama. Dakle, tu se radi o tome da kod izdavanja istovjetnosti da imamo Mm, dovoljno težine, recimo to tako, kako bismo imali pristup informacijama, pristup tim aktivnostima koje su rizične prirode u tvrtkama, da možemo reći da smo zadovoljni sa procenom rizika. Zatim postoji e, konsolidirana supervizija i istovjetnost i tu postoji ta mogućnost kompromisa kojeg je komisija predložila u reviziji CRD-a, gdje kažemo da ako je rizik iznad određene granice, da želimo konsolidiran nadzor za e, tu korporaciju na europskoj razini. Dakle, to je jedna mogućnost. Još nešto što je po mom mišljenju važno i što često zanemarujemo je pitanje solventnosti. To je vrlo važno. U slučaju krize moramo biti sigurni da svi jasno razumiju kako će se e, gubici e, skalirati u, tvrtkama. I mislim da je to ključno. I moram reći da dosta napredujemo što se tiče planiranja e, solventnosti A što se tiče globalnih standarda, tu se naravno jako slažem sa Olivijom. Procjene koje primjerice napravio Vazov odbor nam sada sve više pomažu zato što one rade detaljne analize e, sukladnosti sa globalnim standardima i evo danas je Adam Farkaš u Kini i koordinira procjenu Eh, kineskih mjera o eh, pokrivenosti eh, i tu mislimo da smo dakle u dobroj suradnji sa drugim tijelima po pitanju globalnih sada što nama može također jako koristiti u našoj procjeni istovjetnosti. Hvala i sada prelazimo na zadnji krug govornika i prvi govornik je Nina Gil, socijaldemokrata, izvolite. E, hvala svima na izlaganjima. Doista me se domila činjenica što ste uspjeli izbjeći riječ na B, odnosno Brexit. E, komisija pravovremeno djeluje budući da postoje nedosljednosti u istovjetnosti ili ekvivalentnosti. s obzirom na današnja razmatranja očito je da će doći do nekih novih reformi i ne mogu zamisliti da ćemo moći nastaviti na istoj osnovi. Na, no, do bilo kakve reforme došlo, to bi bilo ispravno, a moramo izbjeći pretjerane zahtjeve za ekvivalentnošću, što bi značilo da namećemo nešto institucijama trećih zemalja što mi sami još nismo proveli u svih 27 ili 28 zemalja članica. Moje pitanje se kako možemo osigurati pravu ravnotežu? Kada putujem iz van Europske unije, ljudi uvijek upiru prstom u Europu i kako zapravo izbjegavate te kritike na račun Europe i osiguravate pravu ravnotežu. Ekvivalentnost zapravo nije isključivo tehnička, nego i politička odluka. Dakle, kako će komisija i nadzorna tijela osigurati da to ne postane temelj, politička odluka. Osim toga, vi iznosite prijedloge o tome da vam trebaju i inspekcije iz situ i veći pristup podacima u trećim zemljama. To smatram da je ispravno. No, kada je riječ o inspekcijama na licu mjesta, one mogu zahtijevati mnogo resursa i one su subjektivne. Kako upravljate tim resursima? Znam da su to pitanje postavili drugi kolege. U kontekstu Ujedinjene kraljevine, kada sagledamo 330 tisuća e, proizvoda iz Ujedinjene e, kraljevine iz 5800 e, subjekata koji se uvoze u Europsku uniju, to je doista izazovno riješiti i hoće li postojati neka ekvivalentnost e, u trenutku izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije? Možda treba razmotriti i druge mogućnosti. I kada je riječ o CCP-ovima, drago mi je što ESMA e, želi više informacija o razini rizika, ali postoje i drugi razlozi za zabrinutosti koji bi mogli dovesti do straha za e, nestabilnošću europskog gospodarstva i e, možda bi trebalo prvo razmisliti o drugim e, postupcima nadzora. Hvala, Teodor Stolojan ima riječ. E, hvala, gospodine predsjedniče. Imam jednostavno pitanje. Pretpostavimo da bankovni sektor u određenoj zemlji ispuni sve zahtjeve za istovjetnošću recimo da je to jedina kraljevina za dvije godine, možemo li onda usporediti tu situaciju sa postojanjem europske putovnice? Pa, Nina Gil je e, zapravo govorila 50% dulje, a ti 50% kraće. I na kraju gospodina izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mnogo je već rečeno o ovom pitanju istovjetnosti i mnogi kolege su već izrazili određene zabrinutosti. No želim se usredotočiti na pitanje sanacija i spašavanja, zato jer je ovo također e, pitanje koje povlači sa sobom e, i određena razmatranja o istovjetnosti. Tu postoji pitanje koje je vezano za ekvivalentnost u bankovnom području. Direktiva o sanaciji i spašavanju banaka ne predviđa izričite klauzule o ekvivalentnosti, no sanacija ili spašavanje određene banke može imati prekogranične posljedice i uključiti treće zemlje, naročito kada je riječ o financijskim grupacijama koje djeluju na globalnoj razini. Tu postoje određeni problemi koji nisu dovoljno riješeni. Recimo kada je riječ o pojmu e, subjekata ili entiteta za e, sanaciju i spašavanje ili grupacija i kada se to provodi u europskom kontekstu, možda bi bilo opravdano primijeniti određeni postupak za eventualno postojeća tijela za sanaciju u trećim zemljama i trebalo bi razmotriti mogućnost postojanja ekvivalentnosti u ovakvom slučaju. Drugo pitanje se odnosi na takozvani ugovorni bail-in koji je predviđen u 55. članku direktive. Dakle, klauzula o izuzeću, odnosno waiver koju predviđa komisija, nije izgledno da će moći riješiti sve probleme koji bi mogli nastati. I tu se možemo pitati ne bi li eventualni režim priznavanja ekvivalentnosti mogao biti od koristi u ovakvom slučaju. I tu dolazim do globalnog, pitanja koje je postavila Pavanš odnosno ne bi li trebao postojati jedan horizontalan i sveobuhvatan režim e, u pitanju ekvivalentnosti. A Olivije će odgovoriti na pitanje. Hvala. Prvo i drugo pitanje su zapravo isto pitanje. Možda ću morati ponoviti nešto što sam rekao u uvodnom izlaganju. istovjetnost ne znači da imate iste propise. To znači da e, kao što smo rekli, kao što je to rekao gospodin Weisseker, to je određeno mjerilo koje ovisi također o razini veza koje imamo sa nekom e, jurisdikcijom i mogućnošću uvoženja rizika iz te jurisdikcije. I to naravno znači da smo mi sigurni da tamošnji pravni okvir daje isti ishod kao i naš. I naravno što je veća međupovezanost, e, tim su veći i rizici, a i time moramo imati više povjerenja. Dakle, moramo biti u određenim slučajevima vrlo po, imati veliko povjerenje u to u slučaju Brexita vi se pitate hoće li prakse biti iste, hoće li pravila biti ista kao i prije u slučaju Brexita. je li nam to dovoljno e, povjerenja? Pa to ćemo morati procijeniti na e, temelju vrlo pomnih analiza. To je jedino što mogu reći o tome. Drugo pitanje je sljedeće. Hoće li britanske banke imati putovnicu? Ne. Možda je to jezično pitanje, to možemo ispraviti u sljedećoj reviziji, ali putovnica je ono što dobivate kada ste dijelom jedinstvenog tržišta, a Ujedinjena kraljevina je nažalost odlučila da to ne želi biti. Hoće li se britanske banke kvalificirati za istovjetnost? Pa vidjet ćemo, nema razloga za sumnju. Gospodin Elija je e, spomenuo područja u kojima vlada ekvivalentnost, a za ostalo, zapravo ne razumijem e, taj prijedlog tvrđave Europe, jer u ostalim slučajevima nema ekvivalentnosti zato jer e, ugovori osiguravaju pristup trećim stranama u istoj mjeri kao što i mi imamo u jedinstvenom tržištu. I upravo zbog toga nema ekvivalentnosti, iz toga razloga nije to bilo potrebno za države Europske unije, a ni za Ujedinu kraljevinu u ovom, u ovom trenutku. I to zapravo doista ne razumijem, to sa tvrđavom Europom, zato jer smo mi najvjerojatnije jedno od najotvorenijih područja u čitavom svijetu po pitanju financijskih usluga. Gospođo Gel, vi ste uprli prstom u nešto što ja upravo pokušavam reći. Da, kada netko više nije dio Europske unije, ne podliježe našem eh, pravosuđu, našim sudovima, trebamo eh, vidjeti zapravo koja je razina naših eh, povezanosti, ona je vrlo visoka. I kada je riječ o, inspekcijama i situ i tako dalje, postoji određena povezanost kao je u slučaju SAD-a i to ima i svoje posljedice i naravno je jasno da e, pravo istovjetnost zakonodavstva nije jedno pitanje u ovom slučaju, da. Što ćemo više primjenjivati taj model na jurisdikcije s kojima imamo visoki stupanj interakcije, to će zahtjevati više e, resursa moje službe i službi drugih nadzornih tijela, to je očito. Pitanje gospodina Seba Pereira. Želim razjasniti jedan nesporazum. Ne postoji ekvivalentan sustav za sanaciju banaka zato jer on ne treba postojati. Ono što treba postojati kada je riječ o spašavanju i sanaciji jest suradnja tu nije toliko potrebna istovjetnost. Ako i kad budemo morali spašavati jednu veliku bankovnu grupaciju, SAD nije briga jesmo li mi istovjetni kao što nije briga ni nas. Trebamo imati interoperabilne sustave jer ako ne uspijemo riješiti zajednički taj problem onda ćemo svi trpjeti posljedice toga i to želimo postići u suradnji sa američkim vlastima. Dakle, ne predviđamo jedan e, sustav istovjetnosti zato jer ne vidim tko bi se pozvao na, na taj sustav, a zapravo mi dosljedno primjenjujemo međunarodne standarde u čitavom našem području i znamo dobro tko će imati koju zadaću u slučaju da dođe do poteškoća i zbog toga e, imamo i redovnu suradnju sa kolegama u trećim zemljama u sklopu koje e, provodimo analize i razmatramo moguće scenarije u slučaju stečaja neke velike banke. Dakle, ugovorni Berlin, da završimo s time, nije lijek za sve, no tu ne bi pomogla ni istovjetnost. Zapravo, riječ je o sljedećem. Zapravo treba vidjeti jesu li e, te banke u trećim zemljama doista podložne Berlinu i zapravo tu bi postojao prostor za odluku nadzornog tijela i njihovu prosudbu. I ako jedinstveni odbor za sanaciju utvrdi da nije dovoljna ekvivalentnost, onda bi trebalo tražiti od dotične banke da izda e, druge pasive e, u drugim jurisdikcijama ako nismo u potpunosti uvjereni da, e, uvjereni da se mogu spasiti u slučaju potrebe. No, to je nešto što se odmiče od ekvivalentnosti u smislu o kojem smo o tome razgovarali danas. A gospodin e, Major i onda gospodin Elija nakon toga. E, želim reagirati na sugestiju o eventualnoj tvrđavi Europi i da je teško ući u Europu. Želim se nadovezati na ono što je rekao Olivier i ono što sam rekao u svojem uvodnom izlaganju. U u sadašnjoj situaciji e, subjekti na tržištu Europske unije, ako žele poslovati van Europske unije, trebaju u nekim slučajevima proći postupak registracije. Dakle, to je još uvijek polazište, dakle potpuna registracija i potpuni nadzor, a mi se u našem slučaju oslanjamo u potpunosti na stranog zakonodavca. Dakle, mislim da je potpuno opravdano za odluke ekvivalentnosti ustroje vrlo strogo jer kada se ona odobri to je velika nagrada u smislu slobodnog pristupa i ograničenog e, troška za e, nadzor europskog sustava i mislim da sa tog stališta nije ispravno govoriti o tvrđavi Europi. U svojim e, napomena sam iz naznačio da trebamo razmotriti povećanje ovlasti kako bismo došli do informacija od trećih subjekata i zemalja o nadzornim instrumentima za subjekte iz trećih zemalja. Ne želimo odustručiti rad nacionalnog zakonodavstva, nego se želimo osredotočiti na rizike i elemente koji su bitni za Europsku uniju. I s druge strane trebamo vidjeti imamo li E, dovoljne, e, dovoljna jamstva da damo iste, e, da oni daju iste prioritete našim rizicima kao i svojim rizicima. I ja smatram da je razumljivo da se europski zakonodavci usredotočuju na rizike u vlastitom teritoriju. Dakle, mislim da je racionalno razmišljati sa, tog stajališta. Ne želimo udostručiti njihov posao, Želimo se oslanjati na tijela trećih zemalja ali kad e, je riječ o rizicima koje bi mogli nastati uslijed djelovanja trećih subjekata na teritoriju Europske unije. Također, kad je riječ o simetriji, tražimo naknade za regulatorne agencije koje nadzire ESMA. E, postoji također i tu određeni stupanj ekvivalentnosti, to je razumljivo u slučaju resursa koje trošimo na eh, agencije za kreditni rating trećih zemalja. Dakle, treba eh, razmotriti eh, u slučajeve u kojima oni pristupaju u europskom tržištu i kada se zahtjeva naplata takvih naknada. Želim naglasiti ono što je rekao Olivier o području sanacije Imamo uspješan e, slučaj medijacije upravo iz prošloga tjedna gdje smo se bavili upravo pitanjem e, jednog plana za sanaciju koji je bio prekograničan i uključivao jednu treću zemlju i u planu za sanaciju se stvorilo i potrebnu arhitekturu i e, suradnju za postojanje beli instrumenta i u toj jurisdikciji i također e, struktura u toj jurisdikciji koje se, koja se mogla djelovati u slučaju poteškoća. Dakle, koliko god složena ta grupacija bila. Naravno, što je veća suradnja i što postoje veće sličnosti između instrumenta u i izvan Europske unije, to je lakše imati plan sanacije koji će omogućiti i oslanjanje na nadzorna tijela u trećim zemljama. No, u EBRD-u imamo sve instrumente koji nam omogućuju zauzimanje jednog čvrstog pristupa u slučaju krize i e, subjekata koji imaju poslovni nastan u našoj jurisdikciji. Hvala vam. E, ako se još netko javlja za riječ, ne, dolazimo do kraja rasprave na ovom sastanku. Zahvaljujem e, i komisiji i predstavnicima trijuh agencija. Pod razno ja nemam ništa, mislim da nemate ni vi. Vidimo se ponovno s prijateljima iz odbora za proračune sljedeći ponedjeljak u 8 sati na večer e, u Strasburu. Hvala vam, završavamo sastanak.